dnevnog reda. Radi se o izvješću gospođe Reding o pregovaranju o TIZI, to je sporazum o trgovini uslugama. Gospođo Reding, izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, gospodine povjereniče, radi se o pregovoru o 20 i tri značajna elementa, ali tizu ne poznaje šira javnost, a uskoro ćemo ipak biti podvrnuti tome kada budemo telefonirali, koristili kreditnu karticu, kada budemo odlazili u inozemstvu, kada budemo kupovali putem interneta. Niti jedan sektor digitalnog tržišta e, neće e, tome izvjeći i zato ne smijemo dopustiti da se tu podvuče greška. Europska komisija vodi u ime Europske unije pregovore, ali Europski parlament koji je nadgleda da će vrlo jasne smjernice i e, kako stoji u mom izvješću o kojem će glasati e, Europski parlament u srijedu, situacija je toliko važna, toliko je ulog bitan e, da su europski zastupnici sve više solidarni i istomišljenici po ime, e, bilo što se tiče forme ili sadržaja pregovora. Sada je došlo do pregovora od 2014. E, godine europskih izbora. Stvari su se promijenili i europski zastupnici sada budno i pomno nadziru i prate svaki krug pregovora. Konzultira se osam e, odbora Europskih parlamenta, a isto tako Europski parlament e, konsultira i izvan parlamenta, između ostalog konsultira civilno društvo. E, vijeće je već također isto objelodanilo čitav niz dokumenata. Zahvaljujem se povjerenici koja je za to nadležna, koja je radila da do toga dođe. A sada nešto o samom sadržaju i tu je došlo do radikalnih promjena. Mi smo zastupnici i na nama je da odredimo kakvu tizu želimo, a isto tako koju tizu ne želimo. Vrlo smo jasni, želimo da postoji bolja međunarodna pravila koja će biti čvrsta. U mom izvješću ima naglasaka na potrebi za većim reciprocitetom prilikom pristupa inozemnim tržištima u telekomunikacijama, u javnoj nabavi. Potrošači treba imati više prava. E, ne želimo zloporabu roaminga ili spamova te želimo više toga učiniti za mala i srednja poduzeća i isto tako želimo bolje biti zastupljeni za pregovaračkim stolom gdje se možemo nadati da će sjediti i Kina a sada onome što nikako ne želimo. Audiovizualni sektor treba biti u potpunosti isključen. Naša temeljna prava zaštite podataka moraju se sačuvati. Sloboda kretanja osoba ograničena na kvalificiranu e, radne, radnike u okviru ugovora. Mi ne možemo dopustiti ugovor gdje neće biti zaštite niti će biti zaštite bez ugovora. 25% svjetskog izvoza i trgovinski višak od 165 milijardi znači da Europska unija mora moći odlučivati o međunarodnoj trgovini uslugama koje se trebaju zasnivati na e, jasnim i čvršćim pravilima. Dame i gospodo, u srijedu ćete moći glasati o ovom ugovoru i to će biti u interesu europskih građana. Budete li glasali protiv tog ugovora, to će ići na uštrb naših građana, na uštrb našeg gospodarstva. Ako budete glasali za izvješće, onda ćete braniti naše vrijednosti i na taj način će se također komisija obvezati da radi na osnovi mandata, jasnog mandata koje će joj dati e, koji će joj dati naš parlament. Hvala lijepa. Sada povjerenica Malmström. Hvala lijepa. Parlament sudjeluje uvelike u pregovorima o tizi. Toliki broj odbora je konzultirao, a zahvaljujem gospođi Redin koja je napravila jako sveobuhvatno izvješće o tim pregovorima. To je zaista važno kako bismo dogovorili sve u tjesnoj suradnji s Europskim parlamentom. Kao što znate, usluga predstavlja 70% našeg BDP-a, međutim svega 20% našeg izvoza. TISA će zato biti značajan instrument za otvaranje većih mogućnosti za e, Europsku uniju. Ovog tjedna predstavnici 23 pregovaračka tijela sastaju se u Ženevi o daljnjem krugu pregovora o Tizi. Imala sam se prilike susresti sa gotovo svim ministrima na forumu u Davosu svim ministrima zemalja koji sudjeluju u pregovorima tize i svi kažu jedno da žele da se ove godine pregovori završe. To je ambiciozni instrument, ali za nas je naravno sadržaj važniji od brzine do kojem će do sporazuma doći. Europski parlament je uključio mnoge elemente o kojima će se glasati u srijedu i mi ćemo te elemente svakako uzeti u obzir. Kao što kažete u samoj rezoluciji, TIZA želi da se otvore potencijali u koji se još nisu iskoristili i da se ukinu barijere i prepreke trgovini uslugama. Želimo jake, transparentne i efikasne efikasna pravila vezana za tizu. Na taj način ćemo pridonijeti programu multilateralne trgovine, naročito u situaciji konteksta post Nairobija gdje e, prvenstvo imaju plurilateralni sporazumi osobno mislim da treba što je prije moguće dovršiti tizu kako smo radili na budućoj multilateralizaciji tog sporazuma. Znate da danas imamo 23 zemlje koji u tome sudjeluju, to i predstavlja 70% svjetske trgovine usluga, ali mislim da moramo o to otvoriti i zato pridobiti i druge zemlje, među inima Kinu. S obzirom na sve to Europska unija vodila je pregovore i želi e, sama izraditi potkutize koja će na taj način biti u potpunosti u skladu s ugovorom GATA. Drago mi je da je Europski e, parlament e, se zalagao za transparentnost i hvala vam na tome. Mi ćemo nastaviti na tome raditi. Vi ste baš kao i vijeće dobili sve ključne, e, sve ključne materijale, a e, također glavni pregovarač često se sastoje s vašom izvjestiteljicom gospođom Reding. Također sva izvješća sa krugova pregovora mogu se pročitati na internetu. Želim sada se osvrnuti na neke elemente. Prijedlog rezolucije je dakle taj iz kojeg su izvađene e, problematični e, dijelovi trgovine uslugama. Međutim, u budućnosti moramo se zasnovati na GATS-u koji e, nije isključio toliki broj sektora e, i isto tako e, nije u skladu sa mnogim zemljama i viđenjima mnogih zemalja koji brzo rastućih ekonomija koji će vjerojatno imati problema. Radi se o točni vezanoj za konvenciju Međunarodne organizacije rada. Drugo, pitanje kulture, prava radnika i tako dalje. Ja želim kao i svi pregovarači da mi iz Europe unilateralno odlučimo o razini zaštite za koju, koju želimo. Europska unija neće nikada praviti e, kompromise e, da će e, po to pitanju pružanja javnih usluga na svim razinama od lokalne do nacionalne koju će pružati naša javna tijela. Dakle, to nikada, to je nešto čega se nikada nećemo odreći. U nekim e, sektorima, primjerice digitalnom sektoru, imamo zaista veliki interes. To je sektor koji se brzo razvija. I mi tu ne želimo zbog brzo rastućih tehnologija ograničiti naše interese. Također e, moram reći da smo došli do kompromisa u arhitekturi TIZE. To je bio rezultat vrlo teških pregovora i e, kada bismo ovdje e, uzeli suspenzivne klauzule, to ne bi bilo dobro. Međutim, te klauzule se primjenjuje samo na e, određenu vrstu pristupa koja e, razgraničava nacionalno i međunarodno. Dame i gospodo, smatram da je ova rezolucija e, zaista rezolucija koju Europski parlament treba podržati kako bismo dovršili pregovore o sporazumu o trgovini uslugama. Vi ste jasno rekli što je za vas prihvatljivo, a što nije. Zahvaljujem se svim odborima na suradnji i ja ću i u budućnosti rado surađivati s Europskim parlamentom kao što smo radili i do sada. Hvala. A sada u ime e, odbora za zaposlenje gospodin Hangel. Zahvaljujem. Važno je naravno reći koje mišljenje o e, sporazumu TIZA, ali svejedno ključno pitanje nije proizašlo ovdje. Naime, od 2007. u 64 e, područja e, smo e, izdali milijarde sredstava koje su trebale ići za razvojnu pomoć kao negativnu posljedicu ovih procesa i također e, govorilo se o primjeni osam ključnih radnih e, prava koja trebaju biti uključena u radna prava i e, pravne sankcije. Ali sada to nije uključeno u sporazum, nego se kaže ovako prilično bezazleno treba se poštivati, a to će znatno utjecati na neke zemlje kao što je na primjer Turska. Mislim, Znači, ako sada nema obveze za liberalizaciju e, koja e, se, koja nije zacrtana e, na dovoljno snažan način, ovaj sporazum neće dovesti do odgovarajućih zaštita za socijalno područje. Hvala. Hvala. U ime odbora za razne. gospođa Sančez ima riječ. Hvala gospodine Van i hvala svima koji tako naporno radite kako bi se izradili jasna načela na kojima će se temeljiti pregovori kako ovaj sporazum ne bi bio onako grozan kako bi mogao biti. Hvala vam e, svima koji ste raskrinkali neka e, poglavlja se koja jednostavno ne bi bila prihvatljiva baš kao i o izvješću o TTIP-u u lipnju, nije se stalo na e, samim riječima. Moramo vidjeti sada sa amandmanima oni koji su jasni, koji traže pozitivne liste, e, zatim odbacivanje e, pojedinih suspenzivnih klauzula koji su zaista štetni po trgovinu uslugama s obzirom da se građane ne konzultiraju, barem moramo glasati o amandmanima gdje će se odrasti želja naroda. Hvala lijepa. A sada u ime eh, drugog odbora gospođa Moska ima riječ. Hvala lijepa. Tiza i kao svaki komercijalni ugovor trgovinski sporazum treba dati eh, korist e, europskim građanima i radnicima. Moraju raditi na drugi rok i omogućiti pružanje usluga. E, što se tiče financijskih usluga, Europski parlament traži da se zalaže za međunarodne norme, a da se pritom ne preuzmu nove norme kojim bi se narušila financijska normativa u Europi. TISA se mora iskoristiti kako bi se sustav na općoj razini omogućio za borbu protiv utaje poreza i pranja novca u e, financijskom sektoru. Također je vrlo važno i tražimo od komisije da radi na transparentnosti. To je izuzetno bitno kako bi se europski građani približili odlukama koje svakog dana donosimo. Nadamo se da ćemo dakle potvrditi takvo jedno opredjeljenje iz ove vijećnice. Hvala. A sada u ime odbora INTA riječ dobiva gospođa rozier Hvala lijepa. S obzirom na sporazum o trgovini uslugama, E, evo još i jedne rasprave u Europskom parlamentu i ta rasprava još jednom postavlja ista pitanja i otkriva iste probleme koje smo susreli kod drugih sporazuma. Prvo, kakav je cilj ovog sporazuma jer sporazum o slobodnoj trgovini nije cilj sam za sebe. Ima smisla samo ako daje neku dobrobit europskim građanima, a to mora ići protiv, e, putem jednog e, pravičnog tržišnog natjecanja i mogućnosti da se donose zakoni u općem interesu. Imamo isti problem s metodom koji se uvijek javlja. Nema dovoljno transparentnosti kako za nas koji predstavljamo europske građane, tako niti za civilno društvo. Moramo dakle iz ovog parlamenta poslati jasnu poruku. Želimo dakle više transparentnosti, izbjeći socijalni dumping, želimo zaštititi europske građane i želimo iz toga izuzeti neke usluge, javne usluge, ali i kulturne usluge. Hvala svim kolegama i izvjestiteljici koji žele poslati određene poruke u tom smislu. Hvala dakle izvjestiteljici koja tu ide protivno svom klubu zastupnika. Hvala, a sada gospodin Renke u ime odbora regije. Hvala predsjedniče, povjerenice, uvaženi kolege. TISA je doista vrlo široki sporazum koji također prije svega utječe na lokalnu i regionalnu razinu i stoga odbor za regionalni odbor tog jasan u svojim mišljenjima, naime TISA ne smije ići protivno kohezijskim ciljevima i instrumentima Europe. Mi pozdravljamo isključenje javnih usluga koje se spominje i našem mišljenju i zahvaljujemo gospođi Reding što ga je uključila u sporazum. Opća dostupnost, kvaliteta, pristupačnost, plativost, cjenovna dostupnost, to je sve što mora biti osigurano. TISA ne smije stati na put e, mogućnosti djelovanja zajednica u Europskoj uniji, ničim ih ograničiti i e, niti postizanje zajedničkih ciljeva i ciljeva zajedničkog dobra te e, dobrobiti građana. A zadaća ovog parlamenta štititi interese europskih građana i stoga dobro ih skrbiti javnim uslugama i pružiti im dobro mišljenje regionalnog odbora uz sporazum TISA. Zahvaljujem. No veo al señor Albrecht en su escaño. Parece ser que no, no está en el hemiciclo, ante lo cual daremos la palabra al señor Van de Camp, en nombre de la Comisión de Transportes Ne vidim gospodina Albrehta, pa stoga dajem eh, riječ eh, odmah eh, Van Kampu u ime odbora za transport i turizam. Hvala vam. Vidimo što se događa e, u prometnom sektoru. Tu e, u TISI vidimo veliku priliku za nas. Kada pogledamo situaciju sa željezničkim prometom i pomorskim prometom, možemo reći da Europa tu ima velike prilike zahvaljujući TISI. Valja također uzeti u obzir i društvene aspekte ovog sporazuma, naročito onaj dio koji se tiče radnika u prometnom sektoru. Oni su često zaboravljeni zato što e, vidimo velik priljev ove radne snage koja dolazi izvan Europe. Jednako, se ti, jednako je potrebno imati vrlo snažne poštanske usluge. Zbog toga evo čestitam kolegici Reding za i nadam se dovršetku ovog sporazuma. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime odbora za industriju, istraživanje i e, energiju, gospodin Borelli. Hvala lijepo. Ja sam izradio mišljenje koje je jednoglasno podržano u odboru ITRE. Podržali smo dakle opće linije izvješća Reding, a i posebne potrebe koje se odnose na telekomunikacije i na energetski sektor i sada želimo obrazložiti u zašto. Parlament e, dopunjava mandat vijeća kako bi utvrdio e, dodatni dodatne obaveze koje se tiču ovih pregovora, to je riječ prije svega o suštini, dakle naša suverenost, reciprocitet, jamstvo koristi za naše tvrtke i građane, jer od velike važnosti za zaštititi naš gospodarski društveni model i moramo priznati da kolika je snaga našeg javnog sektora. Također tu su obvezujuće procedure kada je riječ o pristupu dokumentima, dakle kontrola parlamenta, javne konzultacije. Moramo se osigurati da se, da, da se poštuju, dakle, da se poštuju sve ono što su od nas zatražili europski građani koje predstavljamo i mi nećemo glasovati sada, dakle, za ovaj sporazum, već glasujemo za jedan uži mandat kada je riječ o našim pregovaračima. Hvala lijepa. Zahvaljujem, e, gospodin Kaspari. Uvaženi predsjedniče, gospođa Reding e, nominirana je za nagradu zastupnicima za odbor nacionalnim djelovanjima i ako pogledamo doista njezino e, njezino izvješće doista ga je za služila, ali e, jednu rečenicu koju je rekla za samo za nju bi već po mom mišljenju zaslužila nagradu, a ona je rekla nema sporazuma bez zaštite, ali nema ni zaštite bez sporazuma. I upravo je to ono za što se zalaže PP u Europskom parlamentu. Mi želimo sporazume, želimo globalizaciju, želimo obvezujuće propise koji će se biti utuživi i na koje će se naša poduzeća, ali i naši radnici, potrošači i građani moći osloniti. Tako da danas kao Europski parlament po drugi puta se bavimo vrlo opširno ovom temom, to smatram dobrim. Godinu prije početka pregovora 2013. imali smo već jedno izvješće parlamenta gdje smo vrlo jasno iznijeli naše gledište i sada je gospođa Reding sa svojim kolegama i kolegicama si uzela doista vremena detaljno još sve pogledati i dodatno detaljno razraditi sve nama važne stvari. I molim komisiju E, povjerenice, molim vas doista učinite ono što će u srijedu zaključiti parlament. Pretpostavljam da će izvješće biti usvojeno velikom većinom i molim da sporazum, ako uspijete ikako, osigurate to u e, sporazumu, a to će doista pomoći našim građanima da usluga odvede korak dalje e, i svi koji recimo idu skijati u inozemstvo koriste usluge i pružaju usluge i čak i osiguranje u inozemstvu, sve su to e, usluge koje treba e, regulirati na međunarodnoj razini. Gospod, gospodine Kaspari, e, imam te plavi karton gospodina Rubiha, prihvaćate li? Izvolite. Zahvaljujem. Moje pitanje gospodinu Kaspari ide u sljedećem smjeru. Naime, trgovina uslugama s jedne strane donosi veću plaću i jača kupovnu snagu, a kada se pozivno pozitivno e, to odvija, znači konkurentnost ide u pravom smjeru. Znači moje pitanje je li za zapošljavanje u Europi također bitno sklapati ovakve sporazume i hoće li od toga i mali i srednji poduzetnici imati koristi? Uvaženi kolega Rubi, mislim da je upravo ovo što ste rekli ključna stvar, jer s jedne strane će kupovina postati jednostavnija i povoljnija, ali ono što je važnije, prodaja će biti bolja, usluge su upravo ono područje u kojem mnoge zemlje imaju pozitivne trgovinske bilance i ako tu uspijemo uspostaviti obvezujuće propise, za koje će se moći uhvatiti mala i srednja poduzeća upravo činimo ono što njima treba i otvara radna mjesta jer najveće poteškoće upravo ima malo i srednje poduzetništvo s time. Hvala. Zahvaljujem. E, gospođa Darling. Hvala predsjedniče, hvala izvjestiteljima, izvjestiteljima u Sjeni. Pregovori o se sporazumu doista su kontroverzni. E, usluge su ključne za naše gospodarstva, njihova kvaliteta izravno utječe na radna mjesta, socijalnu koheziju i fer e, i poštene uvjete rada. Znači mi u ovom domu možemo staviti veto na bilo koji trgovinski sporazum i ako pametno iskoristimo tu moć možemo isposlovati bolju demokratsku e, e, uslugu za europske građane i trebamo dati jasni mandat pregovaračima onome što možemo prihvatiti, a što ne. A mi ovakav sporazum u trgovinskom sporazumu E, početkom e, siječnja gdje smo dobili potporu šesto do političkih klubova. Pa sad pozivam kolege e, iz cijelog parlamenta, sa svih strana parlamenta, da potvrde ovaj snažan mandat na plenarnoj sjednici i da na taj način onemoguće komisiji zemljama članicama da ne uzmu u obzir naše gledište i zabrinutosti javnosti. Ovo nije glasanje o tome jesmo li za ili protiv tiza sporazuma, nego o zacrtavanju granica koje i linija na iza kojih ne možemo odustati. E, prelazimo u e, granicu iz analognog u digitalni svijet i sada trebamo nove zaštitne klauzule, nova jamstva, e, nove zaštitne mjere isključenje svih javnih usluga. Trebamo propise koji će javnim tijelima dati pravo da reguliraju to područje i iako smo mi u Europi dobri u izvozu usluga koje održavaju, održavaju milijune E, radnih mjesta u Europskoj uniji, moramo također stvarati i nove mogućnosti za naše gospodarstvo, a u isto vrijeme osigurati da radnici u uslužnom sektoru znaju da smo na njihovoj strani i da nećemo prihvatiti sporazum koji će jačati socijalni dumping. Moramo reregulirati globalizaciju, a sporazum TISA može nam u tome pomoći. Ali komisija to mora učiniti kako treba da bi to funkcioniralo pregovarači e, s europske strane moraju promijeniti svoje prioritete u skladu s onim što smo i mi ocrtali kao najveće zaprinutosti. Moraju vidjeti koji su to e, prioriteti i zato očekujem da ćete poduprijeti e, ovaj prilogu na glasanju. Prihvaćate li plavi karton, gospođe Minijen? Izvolite. Hvala vam. Sindikalna prava su jako važna i povjerenica Malmstrom je rekla e, da se ta prava biti uključena u pregovor, pregovore. Međutim, moramo preuzeti. Što, što će se dogoditi s time? Well, Dakle, u ovim eh, pregovorima, u GATT sporazumu na međunarodnoj razini koji se sada revidira, zapravo nema poglavlja o socijalnim uslugama, niti uključenja ratifikacije ILO standarda Međunarodne organizacije rada. Eh, bavili smo se time u odboru INTA i eh, razradili smo strategiju kako da to osiguramo, dakle da osiguramo da ova temeljna radna prava budu odražena. I izvješće i kompromis koji smo postigli u odboru INTA zapravo zacrtava jasno e, zahtjev na sve strane u tizi da ratificiraju i primjenjuju konvenciju Međunarodne organizacije rada ne u sporazumu samom, nego u praksi, a u stvarnosti praksa je ono što nam treba, a ne trebamo riječi na papiru. I mislim da je ovo izvješće jedan snažan korak u tom smjeru. Zahvaljujem. Gospođa McLaken. Uh, Dobro večer, povjerenice. Lijepo je što ste ovdje. Ovo će doista biti ključna rasprava i utjecati će na desetke milijuna radnih mjesta u Europskoj uniji. Uh, sporazum o uh, trgovini uslugama može dodati 20 milijuna funti godišnjem, godišnjoj bilanci jer usluge iznose 70% gospodarstva. E, Ujedinjena kraljevina je najveći izvoznik usluga, gotovo najveći na svijetu, tako mi doista imamo interese o ovome i uspjeli smo privući vrlo široku potporu u odboru za ovo izvješće, što pokazuje da mnogi od mojih kolega doista razumiju koja je važnost e, ovog trgovinskog sporazuma. S jedne strane moramo osigurati da TISA bude e, ambiciozan sporazum koji se bavi modernim pitanjima 21. stoljeća kao trgovina digitalnim uslugama i E, priznanje i uključivanje e, naravno malih i srednjih poduzeća u globalne lance opskrbe. Ali s druge strane moramo uzeti u obzir i zabrinutost javnosti oko trgovinskih sporazuma i prijetnje koje iz toga proizlaze i zato je uključen onaj tekst o zaštiti javnih usluga e, koji će omogućiti vladama zemalja članica da upravljaju tim uslugama na način kojim se smatra primjerenim i nadamo se i vjerujemo da je taj tekst dovoljno snažan da to osigura te vjerujemo da će dobiti veliku potporu eh, od parlamenta eh, u, eh, i time dovesti su u pravom smjeru i otvoriti tržišne mogućnosti za europske tvrtke u budućnosti. Gospođa Maklakina, imate plavi karton od Love Datmuta? Ne? Dobro. No, no, no, no Ne, žao nam je, gospođa nije prihvatila e, vašu plavu karticu. Europska unija je e, voditelj u izvozu usluga i očekujemo da će taj sektor biti još važniji. Naši pružatelji usluga su konkurentni i također e, Europska unija je otvorena i strane tvrtke e, ravnopravno se tretiraju na našem tržištu znači mnogo toga ćemo dobiti ako druge zemlje recipročno otvore e, tržište svojim uslugama i ako mi dobimo pristup veću broju zemljama i zato bismo željeli da ti TISA postane i multilateralni sporazum na kraju. Osim toga, e, razvijaju se usluge u novim područjima kao u digitalnom gospodarstvu, a za što će trebati ažurirati propise. Svi koji imaju pristup internetu u načelu mogu ponuditi neku uslugu trećoj zemlji. Sporazum o uslugama e, treba doprinijeti e, jasnim propisima o fer tržišnom natjecanju i poštivanju temeljnih prava. Ovom se izvješću poziva od strane parlamenta komisija da osigura dobre uvjete posebice za sektor kao što su telekomunikacije, transport i javne usluge. Također e, ima niz zabrinutosti na koje trebamo danas odgovoriti, e, ali imamo i razloga imati vjere u e, ono što smo proizveli ovaj tekst parlamenta osigurati će da se postojeći standardi ne snižavaju i da sve usluge moraju slijediti pravila. Upravo zato e, u našem izvješću javne usluge ne mogu se e, biti će isključene i na primjer e, voda i struja su dijelovi koji nikad neće biti uključeni ostaću u rukama lokalnih razina. Dakle, važno je sudjelovati u ovim važnim sporazumima za koje se nadamo da ćete predstavljati Europsku uniju u ovim važnim pregovorima i osigurati u ime Europske unije da će propisi biti snažni i e, da će se ostvoriti veći reciprocitet u uvjetima. Hvala, gospođo Šake. E, imate plavi karton e, Prihvaćate li? Um, uh, to Zahvaljujem što je uh, prihvatila moje pitanje i ukazala mi uh, potovanje koje prethodna govornica očigledno nije mogla ukazati. Um, znači, moje pitanje je, mislite li da bi radna prava trebala biti instalirana ipso facto u sve trgovinske sporazume Europske unije ili mislite da su prava radnika nešto na čemu treba odlučivati na nacionalnoj razini? Ono što smo uključili u e, sadašnje pregovore o TISA sporazumu je da bismo svi željeli e, da svi drugi e, partneri ovog sporazuma poštuju prava radnika u skladu sa standardima Međunarodne organizacije rada. Ali slažem se s gospođom Danim koja kaže da praksa poštivanja standarda jest važnija nego podcrtavanje nečega na papiru što ne, nije realistično za očekivati u praksi. Dakle, jačanje e, s takvih sustava e, putem ovakvih sporazuma jest važno kako bi se podigla razina poštivanja standarda posebice prava radnika. Hvala, e, gospodin Zahvaljujem, predsjedniče. U petak je započeo jedan napor da se odgodi glasanje o TISI temeljem nekih e, tehničkih primjedbi kao što je to on prije nekoliko mjeseci e, bio pokušaj sa TTIP-om. I moje pitanje je zašto predsjednik želi e, odgoditi glasanje. Razlog je zato što ne zna što će učiniti i kako će glasati njegov vlasti politički klub. A zašto i kako on to ne zna? Jer ovaj sporazum nije potreban za Europsku uniju i Građani ga ne žele, već imamo gaca. Ako ga treba ažurirati, ažurirajmo ga. Je jedini koji žele ovaj sporazum su e, multinacionalke i njihovi politički predstavnici. I znamo što oni pokušavaju učiniti. oni žele deregulaciju, smanjenje pravila i propisa, podkopavanje e, ovlasti država i malog i srednjeg poduzetništva, e, snižavanje radnih standarda i kvalitete. I čak i u ovom kasnom trenutku tražimo od parlamenta i komisije da e, se povuku iz pregovora kao i Uruguay. I, to traž, I tražimo da vlade također imaju pravo mijenjati, mijenjati propise ako e, je to potrebno, ako se to traži. Tražimo i jasno isključenje javnih usluga iz ovog sporazuma ili ćemo vidjeti samo dalju privatizaciju u području obrazovanja i zdravlja, na primjer. Također e, tražimo e, zaštitu e, okoliša, privatnosti podataka i poštivanje ilo, ilovih standarda, standardna međunarodne organizacije rada. Zahvaljujem, gospođa Reda. Zahvaljujem, predsjedniče povjerenice. Signal koji dolazi od ovog sporazuma je jasan. pregovarači u stran, od strane Europske unije trebali bi se vratiti e, za stol i preraditi nacrt jer ne e, nisu dovoljno u mjeri uzeli u obzir zabrinutosti europskih građana koji se protive liberalizaciji javnih usluga putem TISE e, protive se nizu mjera i klauzula koje žele ograničiti demokratsko pravo i izazov e, e, pregovarački izazov za komisiju jest veliki izazov, ali e, mišljenje parlamenta treba uzeti obzir, u obzir i zato trebamo biti glasni i jasni, trebamo jasno reći koja je naša kritika koju izražavamo i u ovom izvješću i tražimo izmjenu mandata pregovarača. Ako se to ne dogodi, E, mora e, komisija biti svjesna da ćemo mi možda odbiti tizu. Mislim, e, postoje razlozi za odbivanje, odbijanje ovakvih multilateralnih sporazuma i za prelazak na bilateralne sporazume gdje svi imaju pravo izravno pregovarati. Naime, analize su pokazale da se da se ono što je proizašlo iz e, e, teksta ugovora podiglo velike zabrinutosti i mi ne moramo e, osigurati da zaštita potrošača, zaštita podataka i niz drugih područja neće biti ograničeni, na primjer pravo na korištenje bilo kakve opreme za pristup internetu. To su neki zakoni koji su još u razvoju u velikoj mjeri i važno je da se ne dopustimo E, da si ne dopustimo da nas se e, navuče u sporazum koji će nam onemogućiti da zaštitimo sva digitalna prava u budućnosti. Hvala. E, Gospođa Begin. Hvala lijepo, povjerenice, uvaženi kolege. Ovaj sporazum o trgovini uslugama čini se kao da ima dvostruku osobnost. S jedne strane je dobra tisa koju nam predstavlja komisija, to je ono što će stvoriti radna mjesta, rast, gdje će radnici biti sigurni i zaštićeni s druge strane, vidimo tekstove koji govore o tamnoj tisi koja govori o divljoj liberalizaciji koja će dokinuti razliku između privatnog i javnog koja će utjecati na javne usluge onako kakve ih Danas poznamo dakle zdravstvene usluge, voda i tako dalje. Međutim, što je TISA? Još uvijek smo daleko od odobravanja ovog sporazuma, pregovori su tajni, još se ne zna koja osobnost će prevagnuti. U svakom slučaju mi ćemo ovdje nadzirati stvari zato što će prije ili poslije gospođo povjerenice ovaj sporazum doći u parlament. Uskoro ćemo glasovati o tekstu gdje ćemo crno na bijelo dakle, navesti svoje brige, svoje zahtjeve. Nije riječ o tekstu TISA, već je riječ o smjernicama za pregovarače. Oni će se morati vrlo, vrlo čvrsto držati tih smjernica. Hvala. Hvala vam, zastupnik Obermajer. Zahvaljujem, predsjedniče. Ovo, je, ovo izvješće sadrži puno obećanja, zaštita potrošača, podataka, prava radnika, E, i zapravo zbog e, onoga što se dogodilo s tipom, ttip više mnogi ne vjeruju to. I komisija i dalje već godinama obećava da će e, da su naši temeljni standardi zaštićeni mislim samo recimo na zaštitu podataka zato izvješće traži otvaranje se novim ugovornim partnerima Kini i E, sloboda kretanja za stručnu radnu snagu. Sad kada pomislimo samo e, odnosa sa e, Kinom, pitamo se je li komisija razmisla o tome. Naime, ja nemam povjerenja u ovu liberalizaciju trgovine. Kad posebice pomislim da je izvjestiteljica u bliskom odnosu sa recimo određenim e, poduzećima za koja poduzeća ova e, ovaj sporazum e, neće biti povoljan. E, senjor Epitidejos. Hvala, zastupnik Epitidejos. Hvala lijepa. Sporazum trgovini, uslugama, u teoriji želi tvrtkama koje izvoze dati mogućnost da do kraja iskoriste postojeću tržišnu utakmicu, zapravo uvodi ograničavanje javne kontrole u sektoru financijskih usluga, dok i da se državni monopol država ne može više intervenirati kako bi zaštitila interese svojih građana i kada to može činiti onda tu postoje velika ograničenja, ne može dakle provoditi reforme kakve e, želi. Dakle, smanjuje se utjecaj države. i narušavaju se interesi građana i malih tvrtki, a sve u korist velikih multinacionalnih tvrtki. Osim e, toga država je tako treba nositi administra, mnoge administrativne troškove po ovome što je predloženo. Ukoliko se to nastavi, onda država neće više moći isplaćivati mirovine. Nešto slično se dogodilo u mojoj zemlji u Grčkoj i jako dobro znate koja je tamo situacija. I sada se to pokušava nametnuti putem ovog dokumenta, onda tu pak može doći i do gubitka osobnih podataka i tako dalje. Senjor Valesa. Hvala vam, zastupnik Valesa. Ovaj sporazum će značiti novost kada je riječ o pristupu tržištu, međutim dovest će i do inovacija o digitalnim i financijskim uslugama. Tu je pokrivena velika većina svjetske trgovine uslugama i robom i velika prilika da nam se otvore tržišta te da se konsolidira naša pozicija kao lidera u sektoru usluga. Podržavamo uravnotežen pregovarački proces tražimo ambiciozno preuzimanje obaveza, naročito kada je riječ o propisima vezanim uz, uz promet, financijske usluge i javne nabave. Međutim, to je još pitanje e, naknada e, roaminga, financijskih usluga i tako dalje koje valja obuhvatiti i e, s tim u vezi ovdje podržavam isključivanje audiovizualnih usluga iz ovog sporazuma digitalnom sektoru. Dakle, bavimo se zabranom first data lokalizacije i uz to mogu reći da podržavam ovaj sporazum i zahvaljujem gospođi Reding na izvrsno obavljenom poslu i na ovako dobro uravnoteženom tekstu. Hvala. Zastupnik Martin. Hvala vam. Više od 40% naše radne snage zaposlene u ovom sektoru i zato je velika prilika za Europu. TISA ovdje može značiti jednaka pravila za sve, dakle jednak pristup tržištima trećih zemalja i tako dalje. Ona može biti dobra za male i srednje tvrtke koje teško podnose carinske barijere. Ona je dobra i za potrošače, zato što se tiče, zato što se bavi problemima s kojima se oni često susreću u trećim zemljama i dobra je i za radnike, zato što će radnici biti bolje zaštićeni na nacionalnoj razini. Ako tu hoće li Tisa postati pozitivna to ovisi o tome kako će se regulirati stvari, kako treba se također zaštititi privatnost osobnih podataka. Koliko se to ne bude poštovalo, onda će ona donijeti sasvim nešto novo. Hvala lijepo. Te plavi karton, pitanje zastupnika Arnota, da li prihvaćate? Izvolite. Hvala lijepo. Cijenim vaše stajalište. Međutim, nešto želim reći o klauzuli Račet. Imamo, dakle, to u preporukama komisije. Ona se e, protivi ovoj klauzuli. Mislim da bi, to, da, bi naštetilo ukoliko bi ono bilo uključeno u sporazumu. Biste li glasovali za ovaj sporazum ukoliko on sadrži klauzulu Račet? Naše stajalište vezano uz sve sporazumno je da mi podržavamo pravo vlada da urede nacionalne politike i da oni odluče koje javne usluge trebaju biti javne usluge, bez obzira na to što se događa prije toga, javne usluge moraju biti dostupne javnosti. Hvala vam. Predsjedniče, E, usluge su doista važan sektor u Europskoj uniji i također u Njemačkoj e, udio u vrijednosti e, prihoda raste i također u međunarodnoj trgovini raste važnost usluga, to smo već čuli. Naime, međunarodna trgovina stvara mogućnost E, imati apsolutne i komparativne troškove e, i prednosti i jačati međunarodnu konkurentnost, to je također e, rečeno. A TISA se sada uključuje u proces Svjetske trgovinske organizacije koji je pozitivan i zahtjeva sveobuhvatan sporazum. Izvješće odgovara na taj izazov a da pritom ne ugrožava e, javni sektor i ja sam zato za ovo izvješće koje će nas odvesti korak dalje u budućnosti. Hvala. Hvala, zastupnik Šolc. E, predsjedniče, povjerenice, izvjestiteljice, vaše e, izvješće odgovara na niz zahtjeva temeljem mnogih zabrinutosti koje su pokrenule građane, to je jasno. Sindikati i javnost e, zatražili su mnoge stvari koje nažalost nisu našle u kompromisima svoga mjesta. Na primjer, raditi, raditi samo sa pozitivnim listama ispada da ono što nije spomenjeno nema veze. Zašto niste E, zašto ste išli na kvalitativno e, pogoršanje određenog dijelova teksta umjesto poboljšanja? Na liste za glasanje se gotovo protiv svake preporuke e, rekli da ste protiv, a koji su pokušali ići u interesu potrošača i proizvođača u, u procesu globalizacije. Gdje su onda te e, crvene crte ispod kojih ne možemo e, otisti, e, ispod kojih se ne možemo spustiti, koje će omogućiti utuživost? Ja doista ne vjerujem da će ovo biti koristan, korista aktivnost u ovim pregovorima i zbog toga što ne možemo pristati na mandat i zato smo protiv ovog izvješća. Gospodin Anderson, izvolite. Hvala vam. Danas eh, raspravljamo o rezoluciji o Tizi, to je jedan od brojnih eh, sporazumima kojima se bavimo. Njega valja promatrati i unutar optike ttip p-a sporazuma sa Kanadom. Tu ima dosta zabrinutosti o tome što će to značiti za okoliš, za javnu nabavu što ćemo sa mogućim neuspješnim privatizacijama. Dobro, trgovina je pozitivna stvar, ali nije važnija od okoliša ili ljudskih prava. Zato šaljemo jasnu poruku Europskoj komisiji. Tekstima dobro sročen dio koji se tiče zaštite javnog sektora i tako dalje, međutim mogao bi biti bolji. Zato podržavamo amandmane zelenih i važno je da ih se podrži kako bi tekst bio bolji, kako bismo imali pozitivnu listu, kako bismo mogli donijeti dobre odluke u budućnosti. Hvala lijepo. Zastupnik. Anderson, imamo pitanje za vas, zastupnika Sanija. Da li prihvaćate pitanje?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 E, uslugama doista ne može riješiti okolišne probleme. Koje okolišne e, pitanja ste htjeli da ovaj tekst uzme u obzir zapravo? Hvala. Oprostite, dakle, radilo se i o propisima o raspisu mjesta, dodjeli e, natječaja, odlučivanja u klimatsko-političkom e, području. Eh, Hvala. Zastupniče Derike, vi nešto želite reći u vezi sa nepridržavanjem poslovnika? Izvolite. Point of <clears throat> Uvaženi predsjedniče povjerenice, upravo mi je sada došlo izvješće jedne novinske agencije da svjetska zdravstvena organizacija upravo e, proglasila hitnu situaciju za Zika virus. Znam da smo govorili o tome, ali kada se radi o globalnoj e, hitnoj situaciji smatram da bi naš e, dnevni red trebao biti prilagođen tome ako želimo biti globalni igrač. Hvala vam, ali vi možda niste bili na početku današnje sjednice, o tome se govorilo i donesena je odluka. E, nastavljamo s radom. Riječ ima zastupnik Vojt. Ja, danke, Zahvaljujem e, predsjedniče, uvaženi kolege. Danas poslijepodne svjedočili smo kako se na raspravi o poslovniku gospodin Weber jasno izrazio da ovaj sporazum želi e, postupiti prema ovom sporazumu i, i primijeniti taktiku odgođavanja. Naime, ne bismo trebali prihvatiti ovakav sporazum, posebice onaj koji se odnosi na javne usluge, jer javne usluge trebaju osigurati usluge koje će biti pružene svim građanima bez obzira na profit, a privatno zdravstvo, na primjer, nikada neće imati interes u zdravlju građana. također, e, ako u buduće naše smeće bude na cesti, a, e, struja nestati zato što neće biti dovoljno profitabilni. E, naime, javne usluge ključne su onda gdje propise tržišta ne mogu ispunjavati zahtjeve. Nadalje, javne infrastrukture, e, infrastrukture e, e, osiguranja temeljnih životnih uvjeta nešto su što ne bi smjelo biti u privatnim rukama kojima je profit iznad zajedničkog dobra. To je velika opasnost i stoga odbijam ovo sporazum sa dubokim uvjerenjem s kojim odbijam i ovu Europu banki i špekulanata. Hvala vam. Zastupnik Fizasa Jela. Gospođo povjerenice, izvješće o kojem danas razgovaramo zapravo je svojevrsni zaključak e, o proteklom razdoblju vezano uz trgovinske politike. Moramo komisiji ipak dati određeni manevarski prostor kako bi ona mogla nastaviti pregovore. To možda znači i morati odustati od eventualno poboljšanja naših propisa. Mi e, želimo transparentnost e, tijekom pregovora jer ovo je važan sporazum za Europsku uniju. Mi smo najveći izvoznik usluga, dakle, na svjetskoj razini 25%, dakle 2015. imali smo tu više od 102, oko 120 milijardi eura, dakle prometa u tom području. Brojke su se udvostručile u nekoliko godina i važno je zato da ovaj sporazum ostane plurilateralan kako bismo njime mogli upravljati javnim uslugama koji su od opće važnosti moramo e, donositi zakone koji idu u korist građanima i ne smijemo dozvoliti da se smanji socijalna zaštita. I čestitam izvjestiteljici na izvrsno obavljenom poslu. Hvala lijepo, zastupnik Lange. Zahvaljujem e, predsjedniče povjerenice. uvažene kolege, e, ako želimo unijeti jednu ključnu formulu u ovaj tekst, to bi bilo da za kvalitativno vrijedne usluge, ne rasprodaje javnih usluga, da za fer uvjete pristupa tržištu i jaka prava radnika i ne socijalnom dumpingu. I ta formula mislim da je upravo ono pravo, e, prava stvar e, kako treba postupiti s ovim sporazumom. Upravo što se tiče prava radnika moramo stvoriti fair temelj na kojemu neće biti mogući dumping odašiljanjem radnika i također smatram da je također dobro što e, izvješće kaže da postoje e, određene stvari koje treba promijeniti Europsku uniju kako bi princip, princip e, istovjetni rad, istovjetna plaća za muškarce i žene. U tom smislu pozdravljam ovaj, nas, ovaj pristup i također nadam se povjerenice da suradnja ne znači da samo zajedno radimo, nego da je to jedan jasan e, ja da za ovaj tekst i ne lošim kompromisima. Hvala. Hvala vam. Zastupnica Žitnanska, izvolite. Hvala vam. Europski parlament ovdje sada igra svoju ulogu kojom odobrava smjernice za pregovore vezane uz sporazum TISA i ja bih e, htjela da mi sudjelujemo i u dokidanja neistinitih mitova koje okružuju ove sporazume. Ovaj sporazum može poboljšati e, tržište usluga za više od 20 zemalja. Ovo je prilika za naše potrošače kako bi dobili jeftinije, pristupačnije usluge kako bi lakše kupovali preko interneta. To je prilika i za naše tvrtke, ovo je prilika za stvaranje radnih mjesta i naše tvrtke će imati bolji, lakši pristup trećim zemljama. Naša je dužnost modernizirati svjetska trgovinska pravila kako bismo odgovorili na potrebe modernog svijeta, iskoristiti sve mogućnosti digitalnog, digitalnog svijeta, digitalnih usluga. Hvala. Zastupnica Minur, izvolite. Hvala vam. Sporazum TISA je mlađi brat CESE i TTIP-a. Tisa je još jedan primjer načina na koji Europska unija služi multinacionalnim tvrtkama. Ništa se neće nikako kako bi se potaknulo gospodarstvo. Smanjuje se cijena rada, smanjujući prava radnika. Rasprodaju se javne tvrtke, javne usluge više nema nikakve kontrole nad ugovorima i javnim nabavama. U amandmanu 20 tražimo od komisije da se povuče iz pregovora. Koliko se doista želi zaštititi ja, sektor javnih usluga, onda je TISA sasvim krivi put. U amandmanu 29 tražimo zaštitu malih i srednjih tvrtki, jednako činimo i sa amandmanom 49. Ja E, mi tražimo da se od nacionalnih parlamenta zatraže njihovo stajalište, to tražimo amandmanom 53. Amandmanom 36 e, također tražimo obvezujuće odredbe. Hvala lijepo, zastupnik Bove. Gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice, već 30 godina nam pokušavaju nametnuti jedan opći sporazum o trgovini uslugama. 2013. godine u izvješću se govorilo da je to neuspjeh, da to ne mogu napraviti u VTO jer to ide protiv interesa stanovništva. A sada mali privatni klub 23 države od 190 država ponovno pokušava nametnuti sporazum o trgovini uslugama kojeg nitko u svijetu ne želi. A kada dođe do pregovori onda SAD kaže da ne želi da Kina bude dio tih pregovora. Urugva je upravo iz njih izašao. Ali zašto je tomu tako? Pa zato što to ide protiv općem internetu. Pa to ljudi govore već 30 godina kada su ljudi prosvjedovali protiv općeg sporazuma o trgovini i uslugama. Oni su upravo protiv toga prosvjedovali, a ovo što se sada pokušava nametnuti još je gore od općeg ugovora o trgovini i uslugama. To je ono što u žargonu Svjetske trgovinske organizacije zovu sporazumu plus plus nije točno da će se zaštititi javne usluge zato što već sada postoji mogućnost da se javne usluge otvore za vanjske e, strane dionike. Hvala lijepa. Sada gospođa e, Fajon. Hvala. Prije svega želim se zahvaliti izvjestiteljici gospođi Reding na preporukama što ih je pripremila. Uvijek sam predstavljala mišljenje mog kluba na odboru Ekon i znam da je jako puno E, razmišljanja ušlo u to izvješće. Žao mi je da mnogi žele da pregovori o tom sporazumu prestanu, jer taj bi sporazum otvorio nove mogućnosti za otvaranje radnih mjesta u Europi. Mnogi se protive tom sporazumu jer ga ne poznaju dovoljno dobro ili nisu upućeni u činjenice. Zato treba njih o tome obavijestiti. Međutim, ponekada su protiv tome jer žele zadržati monopol. Tržišno natjecanje nije uvijek rješenje svega, ali bez natjecanja mm, će propatiti e, sami e, potrošači. Hvala na dobrovoljenom poslu. Hvala. A sada gospođa Ulskog ima riječ. Hvala što ste mi dali riječ. I ja jesam, dakle, gospođa Olsko. Danas e, trgovina uslugama znači da imamo dugi lanac vrijednosti i sve veću digitalizaciju i jas nemamo graničenje između mnogih roba i usluga i zato su nam potrebna vrlo jasna pravila ne možemo dopustiti eksploatiranje ljudi, loše uvjete rada ili iscrpljivanje okoliša. Prema tome, mi tražimo da svi partneri ratificiraju pravila koja je propisala svjetska, svjetska organizacija rada. Trebamo dakle sve dati mogućnost da brane i javni interes. U Europskom parlamentu moramo imati dovoljnu potporu za taj parlament. Morate postići jasnu potporu, inače neće proći taj sporazum. Hvala, gospođa Arena ima riječ. Hvala lijepa. Moram reći da me čudim kada slušam ovo što ste rekli. Vi kažete da ova rezolucija potvrđuje moj mandat da mogu nastaviti pregovarati na način na koji sam do sada pregovarala. Ako slušam kolege, većinu mojih kolega, ali iznad svega izvjestitelji su gospođu Reding, ona kaže ovim izvješćem se jasno traži da e, da Europska komisija promijeni način pregovora i da poštuje naše zahtjeve i ono prega čega ne možemo preći. Podsjećam, ne smije doći do liberalizacije, isključuje se audiovizualna ni sektor, zaštita radnika i tako dalje i tako dalje. A sve to nije predmet sadašnje pregovora. Ako vi nastavite pregovarati na način koji pregovarate sada, vjerojatno preuzimate nazive rizik da će koherentna većina u ovom parlamentu glasati protiv vašeg sporazuma. A ja tražim od kolega zastupnika da ne budete li vi poštovali taj sporazum da oni glasaju protiv njega. Hvala. Hvala. Sada riječ ima gospođa Rodriguez Pinheiro. Hvala. Pozdravljam eh, povjerenicu. Mislim da zaista podhitno moramo ažurirati pravila koje u svijetu postoje za trgovinu. Ne možemo sada više raditi na osnovi pravila koji su postojali iz doba prije nego što je postojao internet. Moramo izbjeći socijalni dumping, moramo regulirati trgovinu na internetu i roaming i to zato što trgovina treba služiti kako potrošačima, tako i našim tvrtkama. Ja sam za ovu rezoluciju jer se iz nje jasno vidi što Europski parlament traži od Europske komisije kako bi pregovori išli tijekom kojim mi želimo. Moramo vrlo jasno reći da će se iz tog sporazuma isključiti e, sve javne usluge, da ćemo tražiti zaštitu radnika, e, zaštitu privatnih podataka, reguliranje financijskih usluga kao i pravo na kulturnu raznolikost. Sve to u sporazumu treba stajati. A vi kao povjerenica, po mom mišljenju, morate imati na umu ono što je izloženo u ovoj rezoluciji, jer točno je da komisija vodi pregovore, ali mi iz Europskog parlamenta usvajamo ili odbacujemo sporazum, a mi želimo progresivni e, sporazum kojim se poštuju ljudi i mala i sredna e, poduzeća. Hvala. Gospodin Hvala. Gospođa izvjestiteljica Reding malo prije rekla da pitanja koje si postavljamo je kakvu tizu želimo. Ja bih tu primio s malo više nijanse. Ja bih rekao želimo li mi tizu ili ne želimo. A među nama ima zastupnika, ali naravno i građana, koji sumnjamo u to da se takvi pregovori trebaju voditi. Zašto? Na osnovu iskustva vidjeli smo katastrofalni rezultat liberalizacije u prošlosti, a u Europi je sada više nego li ikad potrebno da ima pravila. Mi dakle se pitamo hoće li za biti prerušeni TTIP, hoće li za biti direktiva Bolkenstein na svjetskoj razini, hoće li to značiti sve manje deregulacije i financijske deregulacije. Ako na sva ta pitanja komisija odgovori potvrdno, bit ćemo protiv tize. Gospođa Arena ima pravo. Mi moramo komisiju pozvati i podstaći da će i način i da uvijek ima na umu zaštitu europskih građana, europskih potrošača i europskih radnika. Hvala. Hvala, sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Velik e, broj zastupnika želi se javiti za riječ i e, zato neću moći svakome dati riječ jer zahtjeva ima puno previše. Međutim, bilo bi dobro da svi klubovi mogu dobiti riječ, a e, da ću prednost onim zastupnicima koji nisu e, se ranije javili na ovoj raspravi. Također držat ću se još jednog važnog načela, a to je da dva zastupnika traže riječ. Međutim, ako su već ranije dobili riječ, sada im neću ja dati riječ. Najprije gospodin Bogović. Hvala što ste mi dali riječ. Svijet se vrlo brzo mijenja i postoje različite usluge sada na polju telekomunikacija, prometa i tako dalje. To predstavlja veliki udio svjetske trgovine. Svijet je sve više digitaliziran, ima sve više digitalnih usluga. Zato Europski parlament mora Europskoj komisiji dati jasne naznake o polazištu, jer Europska komisija pregovara u ime Europske unije. Izvješće gospođe Reding dobro je i daje mogućnost europskom gospodarstvu i europskim malim i srednjim poduzećima. Mislim također da uzima u obzir prava radnika i pokušava se boriti protiv socijalnog dumpinga. Uzimamo u obzir zaštitu potrošača jer sve više koristimo usluge na svjetskoj razini. Zaštita podataka također je aspekt kojima se moramo pažljivo baviti. Moramo obratiti pozornost na javne usluge koje moraju biti u interesu javnosti. Hvala. Gospodin Picula, izvolite. Ne predsjedavajući gospođo povjerenice sporazum o trgovini uslugama o kojim pregovaraju dvadeset tri partnera dakle pedeset zemalja danas predstavlja najosjetljiviji financijski i najobuhvatniji trgovinski sporazum za uniju. uslužne djelatnosti zapošljavaju sixty eight radne snage a samo od. two thousand and thirteen trgovinom usluga ostvarena je dobit od one hundred and seventy three milijarde eura. tržište uslugama značajno se izmijenilo razvojem interneta premda su europski pružatelji usluga konkurentni na globalnom tržištu znanjem i kvalitetom koju pružaju pristup mnogim tržištima im je onemogućen zbog pravnih barijera. u isto vrijeme pristup europskom tržištu je liberalniji. mala i srednja poduzeća posebno su zapostavljena ovim nesrazmjerom. no reciprocitet ne smije biti naš jedini cilj. trebamo snažno braniti standarde zaštite radnika podataka i prava potrošača. ovo je prilika da reguliramo globalizaciju odredbe sporazuma trebaju biti dostupne javnosti. drago mi je što izvješće traži isključenje svih javnih usluga iz sporazuma poput zdravstva i školstva te što lokalnoj samoupravi ostavlja dovoljno prostora da regulira usluge i prema potrebi uvede zaštitne mjere. hvala. hvala tomašić ima riječ poziv na jačanje uloge europskog parlamenta u postupcima pregovaranja i sklapanja međunarodnih sporazuma jer je dosadašnja praksa pregovaranja daleko od očiju javnosti potpuno neprihvatljiva. čak i dobri sporazumi na taj način nailaze na otpor javnosti jer građani stječu dojam da se od njih nešto skriva. ako su nam oni i njihova dobrobit na prvome mjestu a morali bi biti transparentnost nam mora biti visoko na listi prioriteta veća mogućnost demokratske kontrole uvjetno rečeno komplicira pregovore ali je apsolutno vrijedna toga. s druge strane neke ideološke teme poput borbe za rodnu ravnopravnost ne bi trebale opterećivati ovakve sporazume. moramo zadržati fokus dakle usmjeriti se na otvaranje stranih tržišta europskim tvrtkama. taj cilj nećemo ostvariti moraliziranjem i dijeljenjem lekcija ostatku svijeta nego stvaranjem pravno političkog okvira koji će našim poduzetnicima omogućiti lakši pristup do jučer zatvorenim tržištima. gospodine predsjedavajući. podržavam pregovore koje komisija vrši u ime europske unije ali želim istaknuti činjenicu da je ovaj vrijedan i značajan instrument kojega možemo usvojiti ovdje u parlamentu. teško da će dobiti podršku ako javnost do kraja ne bude upoznata u svim detaljima s onime što se pregovara i da čitav proces postane daleko javniji nego što je jer je naravno iznimno bitno da i građani daju podršku onome što ćemo mi ovdje prihvaćati želim naglasiti problem roaminga problem e trgovine želim naglasiti i potrebu zaštite radnika i posebno želim naglasiti pravo lokalne i regionalne samouprave na tradicijske usluge i sve one specifičnosti koje nosi supsidijarnost posebno je bilo bitno da javne usluge zdravstvo i obrazovanje ne budu uključene u ovom procesu jer mislim da bi onda definitivno izgubili podršku javnosti. ovako je onako onako teško ali vjerujem ako ćemo javnost uključiti da će nam biti lakše. TISA zajedno sa TTIP-om i CES-om e, je jednostavno skupina međunarodnih sporazuma koji će omogućiti multinacionalnim tvrtkama da nametnu svoja pravila. Oni će probiti radnike TISA će omogućiti velikim korporacijama da biraju kakve će e, uvjete rada imati njihovi radnici. E, I TISA će dovesti do toga da će e, radna mjesta postati jako nestalna i nestabilna. Mi se borimo protiv takve situacije, ne želimo da nama upravljaju multinacionale dame i gospodo koji se dolazite iz redova socijalista, kako ćete vi glasati? Jer ako glasate za, onda ćete vi reći da netko može u naše ime odlučiti tko će govoriti o privatizacijama, tko neće. Hvala. Sada gospodin Urtasun. Hvala. Gospodin e, Bove je jasno rekao da su ovakvi sporazumi i sporazumi koje mi poznajemo e, koje ulaze u VTO na e, mala vrata. Ne želimo ovakav sporazum, ne želimo da se trguje uslugama. E, plaši nas ovo što smo čuli iz usta Europske komisije. Što je sa relokalizacijom u Europskoj uniji? Znamo da je ovo veliki izvor zabrinutosti. 70% naših radnika radi na, e, u sektoru usluga, prema tome njihova prava će sasvim sigurno biti pod utjecajem ovakvog sporazuma. Moramo jasno glasati ovaj tjedan. Ne želimo da itko potpisuje sporazum o e, javnim uslugama. Mi e, moramo reći gospođi Malstrom da je ne možemo prihvatiti. Ne možemo prihvatiti to da vi nama dajete zeleno svjetlo. Gospodin Arnot ima riječ. Moram reći da u mojoj izbornoj jedinici trgovina uslugama je izuzetno važna Ujedinjena kraljevina je najvećih iznosnih usluga na svijetu. I zato zaista želim da e, se zaštite interesi Britan, Velike Britanije i interesi sjeveroistoka Velike e, Britanije. Ima jako velik broj e, pružatelja usluga, 12.000 u samom Newcastle. Moramo da znati da će TISA značiti e, mobilnost radnika među zemljama potpisnicama, znači li to još više masovne migracije. I isto tako, klauzula e, o e, postupenom provođenju moramo od na taj način dovodimo u pitanje status e, svjetskog lidera koji ima velik e, Nadam se da TIZA neće to dovesti u pitanje. Hvala. svaka e, rasprava se zasniva na regulativi. U protivnom, tu nema nikakvih pravila. Moramo naglasiti važnost zaštite podataka i reciprocitet. Međutim, temeljni problem u ovome je način na koji su ti pregovori organizirani. Naime, organizirani su u tajnosti, a mandat nije jasan, a taj mandat bi morao više, biti više nego li jasan. A isto tako na ovoj osnovem... koje je VTO imao nakon drugog svjetskog rata, gdje se iskustvo koristilo kako bi e, se e, radilo na organizaciji svjetske trgovine. Dakle, nešto što bi temelj trebalo, za temelj treba imati Ujedinjeni narodi. Međutim, ovakav način na koji se sada radi nije u redu. Nećemo na taj način omogućiti ponovno uspostavljanje demokracije i pouzdanja naroda. Hvala lijepo, a sada riječ ima gospođa Malmström u ime Europske komisije. Zahvaljujem, e, dame i gospode, zahvaljujem na ovoj mogućnosti da raspravimo ovaj važan e, sporazum. Naime, ti je sposobnost, e, je jedna mogućnost da se napravi jednaki uvjeti igre za sve u globalnom gospodarstvu, ali posebice za Europsku uniju koja je vrlo otvorena za tuđe investicije, pa moramo osigurati i da naše tvrtke mogu investirati u inozemstvu. A GAT sporazum također doista treba e, ažurirati kako bi se uzele u obzir nove globalne stvarnosti i stvorila ona pravna sigurnost koja je tako važna i u potpunosti se slažem, slobna e, trgovina nije nešto samo po sebi dobro, nego mogućnost za stvaranje radnih mjesta i investicija, ali treba biti okružena odgovarajućim propisima. A cilj je da ovaj sporazum bude multilateralni sporazum e, i razumijem zašto vaše zabrinutosti i upravo zato mi pokušavamo ovu arhitekturu učiniti što je širom i inkluzivnije moguće kako bi postupno se priključilo što više zemalja kako bi e, se uključile u pravila igre Svjetske trgovinske organizacije. Također, e, Gac također ne spominja obveze za E, poštivanje propisa e, Međunarodne organizacije rada, ali to ne znači da mi to tražimo. Mi tražimo to, e, takve odnose u svim odnosima, posebice trgovinskim, za poštivanje ključnih konvencija Svjetske trgovinske organizacije. To činimo i ovdje. Javne službe audiovizualne usluge su uvijek isključene i to je vrlo jasan mandat od zemalja članica iz onoga što ste rekli danas, ali i ranije po ovom pitanju javne usluge kao što je obrazovanje, zdravlje, voda, e, opskrba audiovizualne e, usluge e, su isključene, njih ne treba privatizirati ako i jesu, ništa u ovom sporazumu, niti u TTIP-u, niti u bilo kojem drugom neće spriječiti lokalnu, regionalnu ili nacionalnu razinu, ako postoji politička odluka, da ih se vrati u javne ruke. Ako E, to takva bude politička odluka. Također pravo na reguliranje na nediskriminatorni način uvijek je e, do, naravno e, nedotaknuto, znači poštivanje okolišnih i zdravstvenih standarda je u rukama lokalnih vlasti i to se neće promijeniti. Što se pak transparentnosti tiče, htjeli smo sa strane Europske unije doprinijeti transparentnosti, E, prijedlozi e, od strane Europske unije, sažetak e, pregovora su nalaze se na internetu kao i sažetak dokumenata, to znadete, ali također u obvezama koje imamo prema drugim zemljama, naravno da ne možemo pre objavljivati predloge Perua, Novog Zelanda, Turske, Pakistana, to ovisi o njihovoj odluci Žao mi je što oni nisu odlučili se na takvu transparentnost kao mi, ali mi zbog toga ne možemo objaviti zato nekada prijedlozi ili nacrti prijedloga e, pojavljuju se e, u internetu gdje su procurili u javnost, ali međutim radi se samo o prijedlozima ili nacrtima koje predlaže neka zemlja. E, neke, neke smo odmah odbili, a ili drugi su ih možda odbili. U svakom slučaju pokušat ćemo osigurati još veću transparentnost kasnije i da svi budu uključeni u najvećoj mogućoj mjeri. Te na kraju svakako i zemlje članice kao i parlament imati će pravo reći e, sve što žele naravno. Mi svoj temelj, e, mandat u pregovorima temeljimo na mandatu od 28 zemalja članica i svakako E, svjesna sam zabrinutosti koje ste izrazili, uzela sam ih u obzir i nastavit ćemo ih uzimati u obzir, e, kao i zabrinutosti javnosti izvan ovog doma. Ali također znam i da postoji golema nezaposlenost u Europskoj uniji, da milijuni ljudi još i dalje e, nemaju posao i da je TISA jedan od načina da se stvore radna mjesta, rasti investicije u Europi koje tako ključno trebamo. Tu također treba pronaći ravnotežu. I mislim da vašim inputom u rezoluciju i raspravu koju ćemo voditi dalje i pregovori, naravno, reka sam već, bit će ovog tjedna, odmah ćete dobiti povratne informacije i vjerujem da ćemo zajedno uspjeti postići ovu pravu ravnotežu na koju pozivate i svakako bit će mi drago još jednom e, i kasnije se naći s vama. E, čestitam i gospođi redin koja je okupila tako veliku većinu i također većini drugim odborima i njihovim izvjetiteljima i izvjestiteljima u sjeni. Hvala i predsjedniku. Hvala, sada izvjestiteljica, dvije minute, izvolite. Gospodine predsjedniče, kao što je e, većina kolega pokazala, Europski parlament eh, jasno želi veću transparentnost, pravila u trgovini koja će biti eh, pravednija. Treba, tražimo zaštitu prava i da se omoguće prava mnogobrojnih potrošača. Tako mi kao političari uzimamo našu odgovornost u naše ruke. Digitalizacija ekonomije je vrlo jasna, to je činjenica. Pitanje koje sada postavljam, da li mi želimo da Europa postane bescarinski duty free kontinent i želimo li da ovaj kontinent i trgovina tu bude bez ikakvih pravila. Ne, ne želimo to. Mi želimo danas napisati pravila kako ne bismo bili njihove žrtve sutra. Mi želimo pravila koje će zaštititi naše građane i da želimo promjenu politika. Otkako su 2014. godine bili europski izbori, novi vjetar e, puše europskom trgovinom. Mi želimo da se veliko jedro vije i da se jedri punim jedrima kako e, bismo na taj način omogućili bolju trgovinu i da imamo sigurnosnu mrežu za naše građane i tako e, ćemo omogućiti sa velikom većinom koja će glasati za ovu rezoluciju. Samo će dakle velika većina omogućiti da se zahtjevi e, Europskog parlamenta E, omoguće. I tu slijedim onome što je rekao kolega Langen, predsjednik odbora INTA, za smo za e, jasan sporazum, a ne za jasan kompromis.